biti zbrisan za jednom zauvijek. Moramo e, e, biti oprezni jer mnoge sile djeluju protiv nas u ovom trenutku. Zahvaljujem. Sada dajem riječ predsjednici Skakelj. Izvolite. Uvaženi izabrani povjerenici, vi želite predvoditi Europsku uniju koja je pokrenuta kao projekt mira, demokracije, ljudskih prava. To je jedan divan projekt ali sada tisuće ljudi se utapa e, na našim granicama. E, više od pet žena ubijaju njihovi partneri svaki dan, a okrećemo leđa našim e, temeljnim vrijednostima demokracije, vladavine prava i slobode za koju su se toliko borili naši građani. Europa koja se ne uspijeva nositi s klimatskom krizom krizom, ali također e, Unija koja ima veliki potencijal da predvodi u zaštiti klime, da predvodi u inovacijama, da se zalaže za svoje vrijednosti, za ljudska prava, bilo kod kuće, bilo u svijetu. Dakle, danas je pitanje sljedeće. Hoćete li nova komisija, hoćete li vi biti spremni ostvariti taj potencijal? Hoćete, e, hoćete li se moći moći nositi sa izazovima e, socijalne, demokratske i klimatske krize koju imamo u Europi. Zato će biti potrebna hrabrost, e, morat ćete biti u to uvjereni. E, mi smo čuli da su neki od vas uvjereni, ali ne svi, ne o svim temama. Kako ćemo ostvariti ambiciozan program zaštite okoliša ako nećemo mijenjati poljoprivrednu i industrijsku politiku. E, nije dovoljno to što se predlaže. Trebamo duboko reformirati e, i trgovinsku agendu i poljoprivrednu politiku. Inače će svaka klimatska politika biti samo polovična, a mi nemamo za to vremena. I na kraju e, vam želim iznijeti još neke probleme. E, situacije bez presedana e, da će šef jedne od najvećeg informatičkih poduzeća postati povjerenik i nadzirati područje na kojem je djelovalo njegovo poduzeće. Mi cijenimo Ivan da se želi minimalizirati sukob interesa ali smatramo da je ovdje sukob interesa inherentan u tom portfelju. Mislimo da je to veliki problem i da e, se digitalno tržište trebalo ukloniti iz njegovog portfelja. Kao zeleni ne možemo prihvatiti ovakav sukob interesa čime se dovodi u pitanje naš e, reputacija. E, isto tako imamo problem s povjerenikom iz Mađarske koji nam je u svoje pozdrave rasprave isporučio gospodin Orban. Kako može netko ko predstavlja vladu koja neprekidno podriva i krši europska e, pravila, europske zakone i vrijednosti, kako će on govoriti zemljama koje žele pristupiti Europskoj uniji da moraju poštivati vladavinu prava i europske zakone? To je cinično. Mislim da ništa ne utjelovljuje e, duh Europe koliko naša integracijska politika da one e, zemlje koje se žele pridružiti našoj uniji koja je izgrađena na temeljima mira, demokracije i slobode da je to e, ono svjetlo koje gori za nas u Europi što da kažemo onim zemljama koje su spremne mijenjati svoje politike čak i mijenjati svoje ime zar ćemo im reći da nisu važne, e, da njihove aspiracije nisu važne. Dosta smo griješili u zadnje vrijeme po tim pitanjima. Nemojmo još i dalje griješiti. E, predsjednice von der Leyen, mi stalno spominjemo ta pitanja. Ovo vam nije ništa novo, ali upravo iz tih razloga ne možemo podržati vašu komisiju. Ali mi smo spremni surađivati s komisijom kako bismo osnažili europsku demokraciju i ljudska prava kako bismo se borili s klimatskim promjenama i e, promicali europsku integraciju kad god vi ili vaš kolegi poduzmete takve inicijative e, mi ćemo surađivati i biti konstruktivan partner ali budete uvjereni da ćemo vas isto tako kritizirati i kolege vrijeme je da počnemo djelovati klima ne može čekati e, socijalna nejednakost ne može čekati na rješenje. Nadamo se da će nas e, ova komisija e, ugodno iznenaditi. Hvala vam. Hvala. sada e, u ime kluba zastupnika ID gospodin Bahtela. Hvala predsjedniče, gospođo van der Leyen. U kampanji smo vidjeli neslaganja Danas e, ste kolege i kolegice e, vidjeli e, jedan kontinuitet prošlosti. Ova razmjena komisar, povjerenika ništa ne mijenja. Jer vidjet ćemo dalje nastavljanje propisa i diktata iz Brisela ali e, e, trebalo je e, promijeniti cijeli mentalitet slobodne trgovine kod ponašanja poslodavaca i drugih politika, uključujući migracije. Zatvarate oči pred time. Imate tehnokratski aparat koji nije dorastao zadaći E, e, kažete zaštita europskog načina života, ali popustili ste socijalistima. Sada kažete promicanje e, načina života. Dakle, i tu ste podbacili. U osnovi bismo se morali pobrinuti da nacije imaju hrabrosti da grade pravedniju Europu koja je demokratskija i jača. Ovdje se opet ništa nije promijenilo. Zastupnik Fito, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Naše stajalište danas kreće od jednog podatka, a podatak se nadovezuje na raspravu koju smo upravo čuli i na e, toliko programa i uputa koji su se pojavili tijekom te rasprave. No postoji jedna polazišna točka koja se često zanemaruje i koja se često naglašava, to je posao zapravo e, Junkerove komisije. E, mi izražavamo potpuno negativno stajalište o radu jedne komisije koja je tijekom pet godina i imala toliko političko sporo djelovanje u pronalaženju e, rješenja da ponekad kada su to i uspjeli napraviti onda je zaista bila riječ o nekakvim problemima koje je trebalo dubinski mijenjati. Dakle, politika je bila problematična. E, došlo e, je do toga da smo jučer, na primjer, imali prijedlog jednog dokumenta koji su predstavili Francuska i Njemačka i koji se vraćaju na prethodni oblik rada. Znači, onaj Junkerov oblik rada koji je upravo doveo do tih negativnih rezultata. A time se nadodaje još jedno drugo pitanje koje je jednako važno, a to je pitanje razlika koje su, koje su karakterizirale te političke sukobe u proteklim mjesecima, također između Francuske i Njemačke, a ne baš o nevažnim pitanjima. Kako bismo imali kritički, polemički i drugačiji pristup koji će biti alternativa nato znači to nije isto u, toj, u tom načinu preraspodjele poslova. Mi moramo razjasniti ta stajališta i upravo stoga želimo da Europska komisija bude jasna Naravno da postoje neke teme koje su iznimno bitne. Ovaj govor predsjednice komisije, te program koji gleda prema naprijed, program koji će pokušati riješiti sva velika pitanja koja danas postoje na stolu pred nama, ne odgovaraju na pitanje kako. Moramo biti znači, realistični. Što je sa pravednom tranzicijom? Kako? Znači, ne smijemo mi ovdje govoriti o nekakvom e, okolišnom ekstremizmu. Ne, moramo biti realistični, moramo shvatiti da 9% globalnih emisija da se proizvodi u Europi. Više od 40% se proizvodi u SAD-u i u Kini. A kada govorimo o industrijskoj politici, kada govorimo o našim ciljevima e, po pitanju tržišta rada, o odabirima koje trebamo napraviti u tom smjeru, koje je rješenje za e, veći proračun u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Mi želimo sve. Poljoprivrednu politiku, novi zeleni sporazum, kohezijsku politiku, ali kako? Kako i kada ćemo se suočiti sa tim problemom proračuna? Koji će biti odgovor na sva ta pitanja u konačnici? Kao i ta velika, to e, veliko pitanje proračuna koje znači i ponovno pokreće nekakve mehanizme kažnjavanja za određene države članice kao što je već ovaj parlament to radio i u prošlosti kroz članak 7. Dakle, pokušavajući e, da nađemo e, upravo odgovor e, aktivirajući taj mehanizam u nekim državama članicama, ali se pokazalo da je na to građanstvo u nekim državama dalo svoj jasan odgovor. Znači, nama trebaju i takve točke biti razjašnjene. Kako? I još zadnja stvar su migracije vi ste ovdje e, spomenuli dramatični e, događaj 37 poginulih u kamionu. E, da, to je nešto što nas tjera na razmišljanje, ali to je dokaz da je to neuspješna politika zato što je 21.11. preminulo 27 migranata na sredozemlju, a tijekom cijele ove godine više od tisuću. Koja je naša strategija za migracije? Koja je naša politika? Mi obećavamo veće resurse, trebamo obećati više resursa unutar proračuna proračuna da bismo imali jaču graničnu policiju ili bismo zaista da, trebali dati jasan i čvrst odgovor e, e, na uzroke imigracije znači na mjestima odakle kreću e, imigranti a ne u ovoj konačnoj fazi kada već dođu ovamo to su sve čvorovi na koje najlazimo. to su naše preprike. dakle kao što znate mi ovdje imamo stranku E, koja nudi realističan e, pristup i mi ćemo biti iznimno pozorni na sva vaša djelovanja i sve politike koje ćete provoditi i mi ćemo biti taj koji ćemo dati svoj doprinos kako bismo poboljšali vašu aktivnost. Tamo e, gdje vidimo da su strategije udaljene od naših stajališta, onda ćemo se tome protiviti, bit ćemo oporba. Hvala. Sada dajem riječ zastupniku Širdevan. Izvolite. Hvala lijepa, e, gospođo von der Leyen. Imamo problem e, e, danas i u prološti ste mnogo toga obećali. Govorite o ulaganjima do jedne milijarde, a istovremeno govorite o ulaganjima u digitalizaciju, u, u društvo. A u svemu tome imate suprotnosti kako to riješiti, kako e, e, provesti sve te ciljeve ako, se, e, ako želite i štedjeti. Propast ćete sa svojim programom ako ne budete dozvolili državama da konačno opet ulažu. Drugačija je Europa moguća ali naši se e, pogledi na to e, razlikuju. Ne možemo e, militarizirati evropsku vanjsku politiku. Moramo zaustaviti izvoz na, na oružja. Socijalna pravda se ne postiže time da dereguliramo tržišta rada. Moramo imati zakone koji štite protiv siromaštva zaštita okolišta ne treba velika obećanja već ambicioznu politiku koja će smanjiti emisije i koja će smanjiti zatopljenje na 1,5 stupnja e, varanja velikih poduzeća se ne mogu e, okončati samim obećanjima to se može zatvoriti e, efektivnim mjerama zatvaranjem poreznih oaza mi moramo imati europsku civilnu službu spašavanja na moru e, dok su oči javnosti na vama gospođo predsjednice mi trebamo učinkovitu i demokratsku e, oporbu koja će vama i komisiji u sljedećih pet godina svakog dana gledati na prste i na stvaranje politika kako bismo imali drugačiju Europu. Mi ćemo se za to zalagati. Hvala. Hvala. Sada u ime neovisnih zastupnica Begin. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Povjerenici, kolege, eh, predsjednice. Europi treba odmah vlada. Mi smo e, već ja, e, upravljanje, mi smo već jako puno vremena izgubili, a građani čekaju odgovore i više ne mogu čekati. Dakle, smatramo da e, nije cijeli vaš tim taj koji nas uvjerio. Tijekom saslušanja vidjeli smo velike sukobe interesa. čuli smo previše ako, previše ali. Ali mi od vaše komisije očekujemo samo da da na obavezno premještanje migranata, da na reformu pakta za stabilnost, da na zelena ulaganja, da na znači sredstva koja će zaštititi naše tvrtke. E, također, vi ste u našem, e, vi ste dobili naše povjerenje u srpnju, ali naši građani očekuju čvrste i konkretne, e, čvrste i konkretna dijela. Postoje na tisuće radnika koji su u opasnosti da izgube radna mjesta zbog prevelike proizvodnje čelika. Da, iskoristimo tranzicijski fond i za znači čelik Također, isključujemo iz pakta za stabilnost e, fondove za e, znači, e, ponovnu izgradnju nakon nekih prirodnih katastrofa. Osim toga, naš, mi ćemo biti ti koji ćemo pratiti sve vaše, sva vaša dijela i sve vaše akcije i mi vam nismo dali bjanko ček. Zastupnik Aspar, izvolite minuti, minutu i pol. Uvažene predsjednice komisije, u lipnju ste održali e, impresivan govor, predstavili ste nam danas uravnotežen program. Srdačna hvala. 30 godina nakon pada Berlinskog zida još uvijek u nekim državama članicama cvate korupcija, e, novinari su u opasnosti i strahuju za svoj život Eh, hvala što ste na to ukazali. Moramo se boriti zato da u cijeloj Europi eh, i izvan nje eh, vlada vladavina prava i mir. Imamo i temu sigurnost, o tome ste govorili. Mi smo se godinama u Europi oslanjali na SAD. Međutim, sada to nije više slučaj u našem susjedstvu se moramo boriti za e, sigurnost moramo e, se pobrinuti da građanski ratovi prestaju da tisuće izbjeglica ne traže utočište u Europi i četvrto e, klimatske promjene da mi trebamo zeleni dil ali ukazali ste na to da to ne smije biti jednostrano zeleno jer se mnogi ljudi boje toga jer će izgubiti radna mjesta e, boje se za poljoprivredu e, boje se kako će proizvoditi hranu Rekli ste da moramo u tome biti održivi, gledati na sve aspekte. Ne smijemo zastrašivati ljude, već im uljevati povjerenje e, i govoriti o sigurnoj budućnosti. Moramo imati otvorenu i e, komisiju koja uljeva povjerenje. Na tome ćemo zajedno s vama raditi. Hvala. E, minutu i pol ima gospođa Bonafé. Zahvaljujem predsjedateljice. Predsjednice e, von der Leyen, povjerenici, ovim glasovanjem danas započinje novi put. E, obveze koje ste preuzeli, koje ste nam predstavili i koje mi podržavamo, od sutra bi se trebale konkretizirati kroz mjere koje će poboljšati živote naših građana. E, mi ćemo biti odani, ali jako zahtjevni kako bismo znači, potvrdili i pratili provođenje vaših programa. ćemo ambiciozni i ozbiljni, bez obzira obzira na nacionalističke vjetrove, naši građani su na prošlim izborima ipak pokazali da vjeruju u Europsku uniju, a sada ih ne smijemo razočarati. E, eto e, predsjednice von der Leyen, sada ćete mi e, dopustiti da parafraziram jednu rečenicu jednog od talijanskih junaka. Ili ćemo zajedno činiti, stvoriti Europu ili ćemo umrijeti. Dakle, pred nama je čitav niz izazova. Ja bih htjela susredotočiti na tri glavne riječi. Inkluzivnost, socijalna pravda i održivost. I mi moramo odlučno raditi na tome i bez dvojakih rješenja. Moramo imati ekološki održiva rješenja. Jedina E, jedina srž danas bi trebala biti stvaranje novih radnih mjesta te očuvanje planeta kako bismo imali drugačiju održiviju ekonomiju. Također nam treba i drugi pristup gospodarskom upravljanju koje će gledati prema rastu, ne samo uzimajući u obzir ove sve e, financijske pokazatelje, nego također i ekološku, komponentu koja će biti ugrađena u, ugrađena u europski semestar. Ali nam trebaju i sredstva. Ako ih nemamo, onda će to sve ostati samo na papiru. E, klub socijaldemokrata će odraditi svoj dio. Mi ćemo graditi raditi na svakom od novih, na svakoj od novih provedbi, nećemo se štedjeti kako bismo iz dana u dan odgovorili na potrebe građana kojima smo odgovorni i kako bismo omogućili bolju budućnost Europe. Hvala. Hvala. Hvala predsjednice, gospođo predsjednice. Već smo e, često razmijenjali mišljenja E, imate podršku većine u ovoj vječnici e, e, i vi ste posjetili sve klubove razmijenili smo mišljenja na tim sastancima ali želim nešto primijetiti kao i svi ovdje znamo da smo na prekretnici u povijesti Europe ova vječnica nije vječna. Trebamo njegovati Europu i njene institucije. Trebamo sačuvati europski model e, života i gospodarenja. E, e, nova komisija je rezultat demokratskog procesa. trebamo utjelovljenje javne politike i nadam se da će se to ostvariti u vašem e, budućem kolegiju. E, moramo biti u kontaktu s građanima, e, moramo ispuniti ona obećanja koje smo dali u kampanji. Moramo imati učinkovitu Europu koja postiže ciljeve koje si je zadala E, evo, e, e, međutim, ne shvaćam stajalište zelenih o, ovoj komisiji. Imamo sada najnapredniju, najzeleniju komisiju i ne, ne shvaćam kako se traže neki argumenti koji tu komisiju omalovažavaju. E, hvala vam na prioritetima, hvala na raspravama, surađivat ćemo s vama, hvala. Hvala kolege prije nego što dam riječ sljedećem govorniku, želim reći da pokušavam biti fleksibilna kad je riječ o vremenu, ali već imamo 12 zahtjeva za spontano javljanje za riječ, pa vas molim da se pridržavate vremena. Gospodine Smith, sad ćete imati jednu minutu, ali molim vas postavite dobar primjer. Pa uvijek pokušavam govoriti malo, a znakovito. Dobro jutro kolege, zadovoljstvo mi je biti ovdje e, dr. van der Leyen, mi ćemo podržati e, vašu komisiju. Mislimo da je e, Brexit obojio naše razmišljanje. Svijet izgleda drugačije kad razmišljate o tome da će vaša zemlja biti uklonjena protiv vaše volje iz ove velike obitelji. E, gospođo van der Leyen, u Europi nam treba novi dinamizam jer već predugo je bilo lako prikazati komisiju kao učmalu, e, kao e, koja, tromu koje nije stalo. Nadam se da ćete vi to promijeniti. Zadnji puta ću e, govoriti problemi Škotske ne dolaze odavde nego iz Westminstera, a ja moram odavde otići. No zapamtite, vi ste blagoslovljena generacija, volite Europu, pazite na nju, uz e, sve njene mane. Nemojte nikad zaboraviti kako je to divan projekt e, kojem ste vi e, dio. Učite iz našeg primjera. Moguće je ići natrag. Ako protiv naše volje budemo kao Škotska uklonjeni iz Europske unije, mi ćemo se vratiti i računamo na vas. Hvala vam. A sada Gospodin Bokija, jednu minutu. Koliko izazova pred novom komisijom, ali da bismo pobjedili te izazove, nama treba vjerodostojnost. Gospođo von der Leyen, vi ste rekli da želite povećati za 30% troškove za e, sredstva za vanjsku e, politiku, ali ne treba bacati po novac poreznih e, obveznika kako bismo jačali stajališta koje, se, koje nisu ujednačena među državama članicama. također, što je sa time da Europska unija ima urede na, ne znam, Barbadosu ili na Fiji, Fidžiju. Želimo da Europa bude vođa kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena, ali to je nešto što samo donosi dodatno opterećenje za građane i naše tvrtke. Mi se nadamo da više nećemo vidjeti veze i parametre koje Europska komisija koristi kako bi procijenila je li neka demokratski odabrana vlada je li simpatična ili antipatična. Kako možete misliti da ste vi uključujuća komisija ako ste odbili znači suočavanje s onime koji predstavlja tisuće e, građana a koji je upućivao na nekakve događaje iz prošlosti i lekcije iz prošlosti e, treba toliko toga promijeniti gospodin Zile imate jednu minutu zahvaljujem predsjedatelju vi ste pronašli suradnju u jednoj situaciji koja je iznimno teška. I također, mogli ste na uravnoteženi način doprinijeti ovim portfeljem Europske komisije. To je bila teška zadaća, ali Činjenica je da se može računati na podršku razno raznih, možete računati na podršku mnogih zastupnika EKR-a i mi ćemo učiniti e, sve što je moguće kako bismo upravo proveli tu okolišnu e, politiku. Kao što je već do sada rečeno, kao što nam je predsjednica von der Leyen već rekla, to je jedna politička konferencija, znači politička voća. Dakle, e, agresivne zemlje na istoku su okupirale neke druge zemlje samo zato što se žele širiti na zapad. To je e, opasna geopolitička događanje. Hvala. A sada e, gospođa Hazekar. Hvala. Dakle, idemo protiv interesa ljudi, životinja i prirode. To vidite sa energetskom tranzicijom, vidite probleme sa e, GMO-ovima, sa zagađenjem poljoprivrede. Dakle, doista je važno da europski povjerenici budu neovisni. Kako je moguće da ljudi koji imaju financijske interese e, u više e, nacionalnim poduzećima kao što je Monsanto budu uključeni. Europska politika se ne smije stavljati u njihove ruke. Zatim imamo i gospodina Timermansa koji je povjerenik za klimu. On ne prihvaća činjenicu da se nešto mora učiniti sa industrijom

E, gospodin Heliki. Zahvaljujem. Kada govorimo o znači e, velikom dijelu pučana, znači u našoj Poljskoj. Mi smo ti koji s velikom nadom iščekujemo ovaj rad e, i obveze koje ste nam predstavili u ovih proteklih e, nekoliko sati. Ali činjenica je da naši građani imaju problem gledati u budućnost. E, mi smatramo da jest i klima i okoliš su iznimno velike, od velike važnosti, ali također i zdravlje naših građana i njihova dobrobit je nešto što je iznimno važno za naše ljude. Rak je taj koji najviše više ubija. Također i e, okoliš je nešto, odnosno e, ekologija je nešto što nam itekako može olakšati, ali e, trebamo povećati i sredstva za naše obrazovanje te za stvaranje novih radnih mjesta jer to je ono što će naši ljudi očekivati od ove buduće komisije, od naših sljedećeg saziva. Moramo više ulagati u obrazovanje. Postoji još jedno ključno pitanje na koje ste se i sami referirali, a to je da je Europska komisija sada se zalaže za zapravo obranu suvereniteta, dostojanstva te ravnopravnosti. To su ključne točke i nitko ne smije biti izostavljen. Sve su vlade jednake i upravo zato mi želimo da e, aktivno provodite te politike i također smo jako ponosni na ovu Europsku uniju jer se nadamo da će nam donijeti e, nove i puno plodnije rezultate. Hvala. A sada gospodin Stanišev, minutu i pol. Hvala E, gospođo predsjedateljice, e, gospođo izabrana e, predsjednice, povjerenici. Danas ćete dobiti puno veću podršku od socijalista nego li u srpnju i to zbog tri razloga. Prvo, vi ste dali čvrsta obećanja i preuzeli ozbiljne političke obveze da ćete progresivno mijenjati Europsku uniju, a to će biti e, socijalna promjena, okolišna promjena i gospodarska promjena. E, dakle, najprogresivniji politički program za komisiju je sada pred nama i moramo ga podržati. Ali mi socijalisti ćemo biti vrlo budni i vrlo zahtjevni i e, razmatrat ćemo vaše rezultate. A prvi test će biti VFO e, jer ne možete bez financiranja. Drugo, e, mi e, želimo povjerenike koji imaju viziju, koji su energični i ne možemo više sada imati jednu stranku, jedan politički klub EPP koji dominira. I na kraju, europski građani više nemaju strpljenja strpljenja, oni žele rezultate. Na posljednjim europskim izborima imali smo e, najveću izlaznost, ali strpljenje je pri kraju. Dakle, molim vas, imate samo pet godina, počnite raditi i postizati rezultate već danas. A sada gospođa Voden minutu i pol. Sorry. Nije uključen mikrofon. E, e, gospođo van der e, trebalo je vremena da ovo postignemo mnogi su trebali e, ulaziti u kompromise ali sad je došlo vrijeme da počnemo raditi i da nosimo zakone koji će koristiti građanima ja se divim vašoj ambiciji da imate e, zastupljenost žena niste u potpunosti uspjeli ali zahvaljujem na vašoj odlučnosti i sada se nadam da će ćemo vidjeti sličnu e, ravnotežu diljem institucija Europske unije. Moramo e, raditi i da manjine budu više zastupljene u svim našim europskim institucijama. Naravno, ja sam vrlo razočarana što među vama nema britanskog povjerenika. Naša e, infantilna vlada je ponovo naštetila ugledu naše zemlje, ali mi preostavljamo ostali razumni Britanci e, radimo e, i želimo vašu podršku. Vi ste rekli da ćete se konzultirati e, sa proevropskim Britancima kad je riječ o novoj politici i nadam se da ćemo se uskoro sastati. Znam da je Europa danas suočena s brojnim izazovima, ali ima i razloga za optimizam. Vi ste s pravom dali prioritet klimatskim promjenama promjenama, digitalizaciji i migracijama. Očekujem politike koje će Europu dovesti u bolji položaj nego onaj u kojem je danas. Ja se najdublje nadam da ću za pet godina i dalje biti ovdje da vidim rezultate onoga što vi danas počinjete raditi. Kao što je rekao Alan, ovo je ambiciozan i briljantan projekt i morate ga svi cijeniti. A sada minuta gospođa Delos Corfield ova demokratska demokracija mlada i fragilna nije zrela, nije federalistička. E, to dozvoljava vladama e, da e, šalje povjerenike poput Poljske. Danas predstavnik Mađarske pokazuje upravo takova načela. E, e, kakav cinizam. Mi govorimo o vladavini prava i temeljnim e, vrijednostima. Da li će se to pretočiti u djelo? ili ćemo popuštati ovim državama članicama koje prkosi Eh, da li ćemo se suprotstaviti onima koji žele ići eh, vlastitim putem eh, onima koji ne poštuju naše vrijednosti. Sada ste vi na potezu. Vi dali ste demokraciju i demografiju gospođi Šujici. Ona je nadležna za to i e, pri konferenciji o budućnosti Europe. E, ona se međutim na saslušanju o, o tome e, malo čudno izrazila. Imate plavi karton. Gospođo Delbos, jeste li spremni da odgovorite na pitanje? Jeste li rekli da ili ne? Ne. E, malo sam zbunjena. E, prihvaćate li plavi karton? Ne trebate. Niste, obavezni. gospodine Otoš, imate riječ, izvolite. Idemo dalje. Idemo, ajde, zaboravimo to. Idemo dalje. Hvala što ste se nasmijali, to nam pomaže. Jednu minutu ima gospodin Kra. Hvala predsjednice. E, uzimamo na znanje da ova komisija e, e, će slijediti jednu liberalnu agendu. To je malo čudno kad gledamo na rezultate izbora Težište je na klimatskim e, promjenama, e, zatopljavanje. To je tema koja ne e, brine naše birače. Oni se brinu za sigurnost radnih mjesta, migracije i budućnost svoje domovine. Komisija bi trebala slijediti ono što smatra za važno većina u ovom domu E, moramo slijediti naše građane također. Stoga ćemo vas e, kritično slijediti, nećemo biti neki visoki svećenici, već ćemo se brinuti za dobro naših sugrađana. Hvala. E, gospodin Apink ima jednu minutu. Izvolite. predsjednice zeleni plan je veliki eksperiment koji će provoditi ova komisija Europa bi trebala biti klimatski neutralna do 2050. godine ali koliko će nas to koštati to do sada nisam čuo ja sam proučavao dokumente komisije kao da su biblija i tamo vidim 575 milijardi eura koje će se godišnje trošiti učiniti da bi se postigao taj cilj a u razdoblju od 20 godina to će biti 11.500 milijardi. To je tri puta eh, njemački BDP. Ja sam sigurna da vi eh, znate što je to proračun i moje pitanje je vrlo jednostavno. Tko će to platiti? Ja ništa ne čujem o tome ali možda mogu otkriti tajnu. Građani, građani su ti koji će platiti te račune. Oni će imati e, više račune za energetiku i veće poreze diljem zemlje vidim ljude koji prosvjeduju u svim mogućim sektorima jer jednostavno ne mogu plaćati račune. Dakle, to možete očekivati. Gospodine Epping, imate plavi karton od gospođa Kalasa. Prihvaćate li plavu kartu? Da, imate riječ 30 sekundi. Gospodine Epping, vi govorite o trošku zelenog plana do 2050. Nedavna istraživanja i znanstveni dokazi pokazuju da trošak nedjelovanja bi bio e, u triljune. A znate li koliko bi koštalo kad ne bismo primijenili zeleni plan? Hvala pa najbolje bi bilo promijeniti taj zeleni plan Mislim da moramo imati nuklearnu energiju. To je jedan od važnih izvora energije e, koji ne štete klimi. Znam da se mnogi ne slažu, ali to je važno. E, mi moramo imati i plin. Nizozemska ukida plin, ali plin ne šteti okolišu. A zatim tu se postavlja i pitanje biomase. Biomase nije toliko zelena koliko kažu zelena zeleni. A sada minutu gospodin Arvanitis. Gospođo predsjedateljice, vaša prezentacija je bila odlična. Vi ste obećali sve ali ne svima, nego pojedinim interesima i pojedinim političkim nazorima. Govorite o militarizaciji Europe, kad je riječ o okolišu, imamo potpuno suprotno mišljenje od vas. Niste govorili o radničkim pravima, o korupciji, eh, insistirate eh, na promicanju ili zaštiti europskog načina života. To ne prihvaćamo. Vi slušate samo samo svoju političku stranku. Kao što je rekao gospodin Weber, EPP ima predsjednika u Europskoj komisiji, ali ne možete tako e, idemo na drugu razinu, a to je politička konfrontacija. E, želim vam hrabrost. A sada gospodin Joshi. E, hvala. Nakon E, dugotrajnog i teškog zadatka da uspostavite komisiju i negativne poruke odbacivanje sustava špicen kandidata za izbor predsjednika komisije trebali smo biti zadovoljni i vama čestitati što ste sastavili tim povjerenika i e, dali im sasvim vrlo ambiciozan program no u konačnici morate ispuniti dva uvjeta prvo morate te ponovo dobiti povjerenje europskih građana tako da ćete osnažiti europske institucije uključujući europski parlament i mislim da bi bio dobar početak da istražite neke od prijedloga gospodina Webera e, koje je on iznio jučer a drugo je politika i akcija treba osnažiti socijalni stup ne samo minimalnu plaću već i razlike u plaćama diljem Europe e, treba djelovati protiv klimatskih promjena i za vladavinu prava. Morate naći odgovore na ta pitanja e, kako biste se suočili sa često legitimnim kritikama euroskeptika i populista. Hvala. E, samo želim reći da se 15 ljudi javilo za spontano javljanje za riječ. E, dakle, moramo sada zatvoriti taj popis jer neki će morati biti razočarani. A sada gospodin Mureš Hvala. Predsjednice von der Leyen, želim vam dobrodošlicu u Europski parlament i sve najbolje za današnje glasovanje. dragi kolege, mi smo svi ujedinjeni kad je riječ o želji da izradimo najbolje politike za građane Europe. Jedan od ključnih alata koji imamo je proračun Europske unije za sljedećih sedam godina. Predsjednice von der Leyen, reći ću vam što očekuje Europski parlament parlament na tom području. Vidjeli smo kako građani glasuju, poljoprivrednici, studenti, mala i srednja poduzeća. Oni žele veću sigurnost, žele borbu protiv klimatskih promjena. Da bismo bili iskreni, ne možemo učiniti više sa puno manje. Ako se slažemo da Europa mora učiniti više, to se mora vidjeti u proračunu Europske unije. A stajalište parlamenta je jasna. Svježi prioriteti iziskuju e, svježe financiranje. Molim vas vas, surađujte s nama e, da uvjerimo države članice da novcem podrže ono što žele. A drugo, e, moramo postaviti ravnotežu između novih i starih prioriteti. E, kohezija i poljoprivreda su bili desetljećima naši prioriteti, ali to ne znači da su zastarjeli. No moramo istovremeno ulagati i u digitalnu ekonomiju, klimu i tako dalje. Proračun je važan, ali je i hitan. E, radimo zajedno da u prosincu postignemo zajedničko razumijevanje što očekujemo od Europe i od proračuna. Nemojmo početi sa sitničavim raspravama o brojkama jer ćemo biti podijeljeni. Dakle, prvo se dogovorimo što očekujemo, a onda to podržimo novcem. Hvala, mi smo spremni surađivati s vama na tom području. E, gospođa Dali, minutu i pol. Hvala. Drago mi je da jutros e, govorimo s Europskom komisijom e, koja je kao prioritet postavila Europski zeleni plan. Ali to ne smije ostati samo krilatica. To mora postati stvarnost koja će pozitivno izmijeniti život naših građana gdje god živjeli, bez obzira koliko bila velika ili mala njihova država. Moramo imati ozbiljan program e, gdje ćemo preobraziti naše industrije i osnažiti konkurentnost. Zeleni plan mora ići i dalje od ciljeva i mora unijeti revoluciju u poslovni svijet, e, način e, kako se ponašamo, kako novi radnici dobivaju e, nove vještine. Imamo industrije i poduzeća koji svačaju da treba doći do preobrazbe i oni očekuju opredjeljenje naših institucija za socijalizaciju socijaliste i demokrate zeleni plan je mogućnost da se osigura novi gospodarski model gdje će zaposlenici i najranjiviji biti u središtu naših politika. To je mogućnost da osnažimo odnose sa susjednim kontinentima kao što je Afrika, e, da promičemo partnerstva i da e, dajemo e, nove izvore obnovljive energije koja je čišća. Mi smo spremni surađivati s Europskom komisijom i očekujemo da ćemo biti partneri u toj preobrazbi kako bismo konkretno pokazali našim građanima da je europski projekt živi i zdravi da funkcionira. Hvala. A sada gospodin Azmani minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice. Europska unija je suočena s golemim izazovima narednih godina. Neki su ugroze, ali neki su i prilike ne možemo stajati na mjestu ili ne djelovati mi moramo obnoviti Europu E, za vrijeme izbora prije šest mjeseci broj građana koji su glasali pokazuje da e, nam građani vjeruju. Vjeruju svima nama, ali za uzvrat očekuju konkretne rezultate. Zato komisija treba početi raditi što je prije moguće kako bismo počeli ostvarivati obećanja da ćemo osnažiti Europsku uniju i da će ona funkcionirati za građane. Zadatak pred nama nije mali moramo se e, boriti protiv klimatskih promjena, osigurati stabilno gospodarstvo, biti inovativni, provoditi e, digitalnu agendu, ali isto tako i štititi vladavinu prava, nadzirati migracije i, pružiti sigurnost e, u nestabilnom svijetu gdje se ne možemo uvijek oslanjati na dosadašnje saveznike. I zato potičem novu Europsku komisiju da počne surađivati sa klubom Renew Europe kako bismo postigli rezultate za prosperitetnu budućnost zajedno s vašim timom a ponosan sam kad vidim kakav je sastav vašeg tima nadam se da možemo zajedno početi raditi na obnovi Europe puno hvala gospodin Eckhout jednu minutu E, puno hvala e, gospođo izabrana povjerenice. Hvala vam na prioritetima. Čini se da su ispravni. Spremni smo s vama na njima surađivati, ali nešto nas i brine. Ska Keller je to već rekla. Riječ je o vladavini prava, o socijalnoj dimenziji unutarnjeg tržišta, ali riječ je i o humanom postupanju s izbjeglicama kako unutar Europske unije, tako i izvan nje. E, zato vam E, ne dajemo e, otvoreni, e, otvorene ruke, ali moramo biti sigurni da možemo postići e, i veće rezultate za dva tjedna. Riječ je o zakonodavstvu. Moramo doista izmijeniti način života e, na našoj planeti. E, Europa mora ići u tom smjeru. Moramo raditi na zakonima gdje očekujemo konkretno djelovanje. Na primjer, zakon o klimi na godinu će biti naša jedina šansa da po povisimo ambicije prije nego što počne Pariz. E, mi moramo iskoristiti taj zamah na godinu. Mi ćemo s vama surađivati na tome. Gospodin Anemans predsjednice, kolege. Predsjednik Juncker i predsjednica von der Leyen e, daju jednu sliku, e, jednu prilično sivu i dosadnu sliku ali to sivilo ne smije umanjiti činjenicu da je ona potpisnica eh, jedne vrlo ljevičarske politike. Ona je ovdje da bi promicala federalizam što će dovesti do kraja Europske unije jer je to suprotno željama većine europskih građana i nadam se da ćemo vas uspjeti u to uvjeriti i boriti se eh, protiv eh, te neuravnotežene koalicije. Dakle, ovo je komisija e, koja će e, donijeti e, važne promjene. Ujedinjena kraljevina odlazi. Naš način života je pod pritiskom. Migranti su na granicama. Povjerenje u Europsku uniju slabi. Potrebne su reforme. Treba nam da ova komisija postigne rezultate. Stoga morate raditi da ujedinite ovu razjedinjenu uniju osobito kad je riječ o zaštiti europskog načina života i osigurati e, učinkovite rješenje e, kad je riječ o unutarnjoj sigurnosti i o gospodarstvu e, trebamo povećati gospodarski rast i trgovinu otvarati radna mjesta europa mora ostati konkurentna to nije mali zadatak ali mislim da ga možemo postići divno sigurno je imati e, ženu na čelu komisije. Sufražetkinja e, Alice je rekla e, nikada neće doći do novog svjetskog poretka ako žene ne budu u njemu sudjelovali. Nadam se da ćete nam pokazati da ste vi ta žena koja će donijeti promjene i veselim se suradnje s vama. A sada gospodin Gušmao jednu minutu Poštovana von der Leyen, ova komisija ne odgovara ni na jedan problem Europske komisije. Sve ono što je najgroznije neće se promijeniti, a ono što će se promijeniti, promijenit će se na gore. Gospodarska situacija e, i dalje primjenjuje načelo štednje kada gledamo samo potpredsjednicu, znači odabir potpredsjednika za ekonomiju za ljude, e, nam omogućava da vidimo da sve ono što bi nam trebalo da nadiđemo e, tu situaciju sa štednjom dolazi zapravo u drugi plan. Novi zeleni sporazum je u rukama potpredsjednika, odnosno povjerenika koji u javnim izjavama traži resurse za svoje politike, a te politike još uvijek nije uspio nikome predstaviti proračun je planina koju, e, koja je zapravo e, proizvod e, nekakvih miših koraka. Ono što moramo napraviti, a to je da provedemo reforme koje do sada države članice nisu bile u stanju provesti. E, vi ovdje zapravo preferirate institucionalnu blokadu koja će trajati pet godina, a ne institucionalnu blokadu koja bi mogla trajati možda koji mjesec. A upravo u tih nekoliko mjeseci bismo mogli pokrenuti ovu dvoranu i ovaj dom. Hvala. Gospodin e, Harić, imate jednu minutu. Želim zahvaliti predsjednici komisije jer je rekla da je za ostanak. Pojašnjenje je uvijek dobro došlo. Dakle, e, to je veliki gubitak za stvar Brexita. Europska unija će e, tužiti sudu e, moju zemlju jer nismo imenovali povjerenika, ali zašto? Mi onako odlazimo. A E, oni bi to samo iskoristili da za 10 milijuna e, funti e, sebe obogate. Oni jednostavno žele zarađivati novac i povlađivati Europskoj uniji. Mi doista odlazimo iz Europske unije i upamtite ako vas e, previše e, mučimo, ako vam izazivamo previše briga, jednostavno nas izbacite i ranije. E, gospođo Harris, možda ćete se iznenaditi i ja sam za ostanak, a kao drugo prihvaćate li plavu kartu gospodina Smitha? Gospodin Smith, 30 sekundi. Hvala. Hvala. Ja sam zahvalna na što je prihvatila gospođa Harris. Dakle, e, na temelju vladavine prava Europska ujedinjena kraljevina mora imenovati E, povjerenika. Dakle, e, ja pretpostavljam da ćete se i vi odreći svoje plaće ako ste zadovoljni što nemamo povjerenika. po pravu ujedine kraljevine mi to ne možemo e, kada traju izbori, a drugo E, mi smo odgovorni britanskoj javnosti, a ne pravu Europske unije i to smo jasno pokazali kad smo izglasali odlazak. E, gospođa Montserrat. Zahvaljujem. Predsjednice von der Leyen, mi smo tražili od vas da Europska komisija nastavi raditi za snažniju, jedinstveniju i sigurniju Europu. E, znači da će biti jača koja će stvarati nova radna mjesta, jedinstvena kako bismo kroz vladavinu prava mogli provesti borbu protiv nacionalizma koji nam prijeti. Također, pred pretnjama na vanjskim granicama da se možemo boriti protiv terorizma i u obranu demokracije u cijelom svijetu. Nama treba korisnija Europa za sve građane. Mi od ove komisije tražimo da bude korisna kako bi mladi imali mogućnosti, kako bi poduzetnici, kako bi malo i srednje poduzetništvo moglo stvarati nova radna mjesta. Zato što je zapošljavanje najbolje socijalna politika koja nikoga ne ostavlja po strance. Moramo se boriti protiv nezakonite imigracije i moramo se boriti protiv demografskog izazova našeg starog e, kontinenta. Moramo braniti i našu poljoprivredu te ruralna, e, e, ruralne sredine te zaštititi ribarstvo. Moramo biti odlučni u borbi protiv klimatskih promjena kako bismo očuvali naš planet i nada sve moramo voditi digitalnu, tehnološku i inovacijsku revoluciju za Europu koja će biti konkurentnija. Ako ćemo biti korisni, Europa će biti bliža građanima i tada ćemo postići Europu ljudi, građana, Europu ravnopravnosti koja će biti bliža i koja će imati manje administrativnih opterećenja. Treba nam više znači mira, pravda i napretka u svijetu. Ja sam uvjerena da će nova komisija i predsjednica biti na visini zadatka i imate e, potpunu podršku našeg španjolskog izaslanstva u klubu Pučana. For one and a half minutes, Madam Piri. Gospođa Piri ima minutu i pol. Predsjednice, povjereni, povjerenici. E, e, evo, trajalo je dugo da smo do ovog gdje danas stojimo